prema dakle, etičkom kodeksu zastupnika kada je riječ o financijskim interesima i sukobima interesa odlučio sam imenovati kolegice Uhubner, Delvo, Karima, Kavadu i kolegu Maštalku članovima savjetodavnog odbora o kodeksu ponašanja zastupnika, a zastupnici Hautala, Ferrara i Aneman su u tom smislu zamjenski članovi tog odbora.